Prelazimo na priopćenja predsjednika. Prije nego što pređemo na ostatak dnevnog reda, ja bih rado rekao nešto o izborima u, zapravo čuo nešto o izborima u Albaniji. Pos i izvješća OECD-a koja upozoravaju na neke nedostatke. Dakle, što se tiče i priprem, procesa pripreme i procesa provedbe. Albanija je važna zemlja za nas jer smo u pregovorima o pristupanju Albanije Evropskoj uniji. E, naši predstavnici su bili u Albaniji kako bi potakli suradnju između različitih političkih stranaka u Albaniji. Ali ja imam dojam da je da su izbori u praksi otišli opet jednim drugim smjerom i da je situacija politički opet e, ne baš idealna. E, OSCD se na vrlo jasan način izrazio o e, tome u izjavi za medije OSS. Dakle, tu se govori o manipulacijama i e, čak su glasovi izgleda kupovani gotovinom i hranom javna administracija se umješala u izbore vršen je pritisak na državne službenike e, kako bi oni glasali za one za koje trebaju glasati po mišljenju vlade Dakle, iskorišteni su državni službenici kako bi se utjecalo na ishod izbora. Dakle, u svakom slučaju bilo je velikih poteškoća, čak je bilo i prijetnji i fizičke agresije. 34 slučaja e, manipulacije i brojni slučajevi razno raznih drugih vrsta negativnih pojava u vezi sa ovim izborima. I zato bi bilo dobro kada bismo na ovom odboru o tome porazgovarali. Možda bi nam kolega Fleckenstein mogao dati svoju kratku procjenu. A mi ćemo se onda nastaviti dalje baviti ovom temom. Izvolite kolega Fleckstein, imate riječ. Hvala. E, u redu najprije će riječ dobiti kolega Kukan. Hvala lijepa. Izvori u Albaniji istina je da je zemlja bila u teškoj političkoj krizi, u, napet, u napetoj situaciji. Prošle godine su e, zastupnici iz oporbe nisu e, sudjelovali u radu parlamenta. Činjenica je kođer, kao što ste vi rekli, da smo skupa sa kolegom Fleckensteinom u prosincu pred Božić bili u Albaniji i usjeli smo da se postigne sporazum između dvije političke stranke. Taj sporazum je bio prezentiran u parlamentu i jednoglasno je usvojen. Što se tiče lokalnih izbora, oni su održani E, nakon administrativne reforme kojom je smanjen broj izbornih jedinica na 61. E, imajući u vidu važnost ovih izbora za Albaniju, oni su bili vrlo važni jer su bili neka vrsta testa za e, proces demokratizacije Albanije koja je zemlja kandidatkinja za pristupanja europske unije. Dakle, ovi izbori su bili doista vrlo važni za budući razvoj Albanije. Ja sam bio u kontaktu sa e, predstavnicima međunarodnih organizacija u Albaniji, u Tirani, veleposlanici sa veleposlanicima Europske unije i OSE-a i također sa veleposlanikom SAD-a. Također sam pročitao preliminarno izvješće OSS-a i što sad mogu reći? E, izvješća sadrže činjenicu da se dogodio veliki broj nepravilnosti tijekom izbornog procesa e, stvari koje ste vi već spomenuli. Također e, je u izvješćima napisano da je predizborna kampanja bila e, mirna i korektna. Dakle, pozitivna Činjenica je da su sve stranke prihvatile rezultate izbora i oni koji su izgubili čestitali su pobjednicima, ali ja bih rekao da je možda neophodno nastaviti raspravu prije nego što usvojimo e, definitivno e, izvješće o Albaniji. Ja bih rekao da su dvije teme već, dva pitanja već jasna kojima se trebamo pozabaviti. Prvo je dekriminalizacija, to je bio dio sporazuma koji su eh, koji su dvije stranke postigle na naš poticaj. Tu se radi o osobama koje imaju kazneni eh, koje su kažnjavane i koje zbog toga nemaju pravo sudjelovati u izborima, to je razrešeno. Drugo pitanje je kupovina glasova. To je teško istražiti jer osoba koja primi novac da bi glasala na ovaj ili onaj način je time počinila krivično djelo, kazneno djelo pa je to teško dokazati. Međutim, e, to je ovaj put bilo e, rasprostranjena pojava. Također privatizacija državnih institucija i druga pitanja koja ste već spomenuli. Također rad središnjeg izbornog povjerenstva nije uvijek bio korektan. Elmer, ja bih rekao da bismo prije nego što donesemo ikakve zaključke trebali pričekati krajnje rezultate, odnosno izvješća e, OSS-a i onda se na e, cijelom problematikom pozabaviti na jedan kompleksan i sveobuhvatan način. Kao što sam već rekao, procjena ovih izbora vrlo je važna za budućnost Albanije. Toliko od mene, hvala. Kolega Flekešten, izvolite. Ja nemam puno toga za dodati i potpuno se slažem s ovim što je rekao gospodin Kukan. U svakom slučaju može se reći da su ovi izbori bili bolji od dosadašnjih izbora. Pojedina veleposlanstva su čak e, izjavila da je e, ovo bio dobar dan za Albaniju. Ja sam za to da pričekamo dok ne dobijemo definitivna izvješća i onda ćemo vidjeti u kojim točkama od vlade možemo očekivati poboljšanja ili gdje i da li je možda neophodno ponoviti izbore. To danas uopće ne možemo e, prosuditi. E, dakle, potrebna nam je, su izvješća OSS-a i službene pomeći za razvoj. E, u svakom slučaju ne možemo imati e, pojednostavljen pro, e, pogled na ove izbore. Moramo pogledati da li u jednoj od 61, jednih iz, od 61 izborne jedinice došlo do grubljih pro, povreda izbornog prava. Povjerenik Han je u svojoj izjavi bio vrlo umjeren, rekao je da će pričekati definitivni rezultat, a potom će se i komisija, e, potom će komisija dati svoju izjavu. Eto, toliko od mene. Hvala lijepa. Ja bih predložio da da pozovemo predstavnika od DHR-a i po mom mišljenju bi i veleposlanik Europske unije u Tirani također trebao biti na tom sastanku. E, dakle, ja sam čak čuo da je on sudjelovao u nekim predizbornim događanjima. U svakom slučaju, ako se slažete da pozovemo te predstavnike na naše sastanke, onda možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. A to je kratko izvješće o posjetu e, o rezultatima, razmjena gledišta o rezultatima Europskog vijeća za obranu i sigurnost. Dakle, Vijeće se, e, vijeće se sastalo u četvrtak prošlog tjedna. E, tu su potvrđeni zaključci e, samita na istu temu iz 2013. I zaključeno da će se ti zaključci sada provesti u dijelo. Dakle, tu se radi o jednoj zajedničkoj globalnoj strategiji za obranu i sigurnost. Na sastanku koordinatora zaključili smo da ćemo o tome e, sastaviti izvješće na vlastitu inicijativu. Što se tiče uže suradnje na području obrane i sigurnosti, treba se pozabaviti pitanjima istraživanja i e, hibridnih prijetnji suradnje u e, području obrambene industrije. Međutim, nije se dogodila široka rasprava na te teme, jer je bilo riječi i o drugim temama, kao na primjer o Grexitu. Nije uspjelo, kao što smo se i pribojavali, da se dakle što se tiče pitanja iscrpljivanja mogućnosti koje nudi Lisabonski ugovor, tu se nije došlo do nekog bitnijeg rezultata i pomaka jer je Ujedinjena kraljevina e, se izjasnila protiv toga. Ako međutim nismo u stanju imenovati teme koje e, za koje jesmo nadležni prema Lisabonskom ugovoru, onda smo po mom mišljenju u teškoj situaciji. E, imamo veliku podršku javnosti u svim zemljama članicama e, što se tiče jačanja E, uloge Europske unije u području e, obrane i sigurnosti. E, mislim da možemo reći da imamo sa stajališta kad dobar, ipak dobar rezultat ovog vijeća, ali mi možemo dati jednu E, kritičnu, kritično stajalište da e, je problematično to što se zbog pravila o tome da se odluke moraju donositi jednoglasno na vijeću da se zapravo ne mogu donijeti uopće nikakve odluke dakle e, iako postoje jasne pozicije za koje postoji jasna većina odluke se ne mogu donijeti jer Dakle, potrebno je istražiti koje mogućnosti postoje da se potpuno iscrpe mogućnosti koje nudi Lisabonski ugovor. Radi se o traženju kompromisa jer se odluke moraju donositi jednoglasno. Po mom mišljenju, ovo je bio zapravo jedan gorki poraz za europsku obrambenu politiku. Moram reći, ja sam jučer sudjelovao u jednoj raspravi između zastupnika Europskog parlamenta i jednog e, američkog kongresmena u okviru e, sastanka između Europskog parlamenta i Američkog kongresa i e, kad se imaju u vidu te činjenice e, postavlja nam se pitanja od strane Amerikanaca kad od njih tražimo veći angažman e, što ćemo mi s naše strane tome doprinijeti. Dakle, to je pitanje koje moramo uputiti e, na naše zemlje članice na istoku Europske unije koje e, su vrlo zainteresirane za ovo područje. Dakle, zbog referendume u Ujedinjenoj Kraljevini i neke od istočnih zemalja su sad bile protiv. Mi se svi nadamo da će referendum u Jedinoj Kraljevini imati pozitivan ishod, ali ako će u sljedeće dvije godine e, sve skupa ovdje u Europskoj uniji biti blokirano zbog očekivanja e, referenduma u Jedinoj Kraljevini, to je problem. Da li se netko želi javiti za riječ? Ja moram reći da je zapanjujuće da se nitko ne javlja za riječ. Izvolite. Čak ni pučani se ne javljaju za riječ. Ja, please, Andrej. ne, no, the lady first. She was first. prva izvolite. Mislio sam da govorimo o europskom sastanku na vrhu, ne? Ispričavam se predsjedavajući, morala sam izaći na trenutak, e, javiti se na telefon, ali želim se nadvezati na ovaj sastanak e, na vrhu. Je li ovo pravi trenutak, prava tema? Jest, dobro. Kolege, onda ću se držati teme. Mi smo očekivali da će se ovaj e, sastanak na vrhu držati pitanje sigurnosti obrane u prosincu 2013. godine. Nadali smo se da će se baviti tim temama. U 18 mjeseci Vijeće je razgovaralo o temama obrane, ali su se odluke na tu temu uvijek stalno odgađale i to se sada opet ponovilo. 2016. bismo napokon trebali imati e, globalnu strategiju o e, suradnji sa svim zemljama članicama i napokon ćemo nakon 13 godina doživjeti reviziju e, bilješke on Javiera Solane. To je stvarno već je stvarno bilo vrijeme da se tako nešto učini, jer moramo vidjeti i na kojim osnovama moramo razvijati novu strategiju. No, bez obzira na to, mi kao klub zastupnika nismo očekivali veliku, e, velike stvari od ovog samita. Mi smo e, prošli tjedan organizirali raspravu prema integriranoj europskoj obrani zajedno sa liberalima iz e, Češke republike i Nizozemske. tu je bio i ministar obrane iz Finske i pokrenuli smo taj program. Taj program doživio pozitivnu e, ocjenu zato što je to jedan realan program i cilj programa je ojačati ulogu Europe u NATO-u, ali želimo i pripremiti čitav niz konkretnih točaka. To znači da e, doktrinu Solana moramo e, revidirati. I iskreno, ako pogledamo koliko zemlje članice troše na obranu i ako se to usporedi sa SAD-om, brojke govore same za sebe. Dolazimo do 45% svega, dakle kad zbrojimo sve naše proračune i to u usporedbi sa proračunom e, SAD-a. No, ako se razmišlja o rezultatu tog troškova, dakle u principu zadovoljavamo tek 15%, to jest mi uspijemo proizvesti tek 15% onoga što proizvedu SAD. Zato mi kao liberali tražimo da se ova točka smatra da bude prioritetom. Mi želimo na ovome se ozbiljno koncentrirati i pozivam sve u ovom odboru da prouče naš plan kluba zastupnika liberala i da nam pošalju svoje primjedbe ili komentare. Hvala sada gospodin Planković. Mi u klubu zastupnika Pučana smo također bili razočarani time što kontekst prošlotjednog samita se malo odmaknuo od predviđenih prioriteta obrane i zajedničke sigurnosne i obrambene politike s obzirom na situaciju s nezakonitim imigrantima, sa situaciju s Grčkom, te najavama e, britanskog premijera o referendumu. Dakle, svi su ti događaji zapravo zasjenili zaključke o CSDP-u koje smo čekali 18 e, mjeseci. Jako je važno da Europska unija, kad je riječ o sigurnosnoj i obrambenoj politici, e, dakle ne odajemo dojam da smo papirnati tigar, dakle da su sve te stvari samo na papiru. I ranije smo o tome razgovarali i odbor se dogovorio da bismo trebali mi dati naš značajan doprinos na radu na novoj globalnoj strategiji. E, nakon toga, dakle, tu bi se trebao e, uslijediti, dakle, e, nakon tri izvještaja o kojima smo nedavno raspravljali o zajedničkoj sigurnosnoj politici, o obrani i o financiranju. I kao što znam, svi ćemo o tome vrlo detaljno razgovarati u jesenu, jesen, na jesen. Svi žele vidjeti bržu reakciju, brže okupljanje resursa, učinkovitije okupljanje resursa zato što su prijetnje pred vratima i kao što ste rekli suradnja sa NATO-om postaje jedan, e, to jest ostaje jedan od glavnih zadataka. Tako da, iako nismo bili baš pretirano e, zadovoljni zaključcima, e, tek jedan manji paragraf zaključanka namijenjen obranu no dobro, obveza, vijeće se obvezalo da će to biti redovno na programu rada, ja se nadam češće od svakih 18 mjeseci i sa možda ipak malo više da se radi na podizanju vjerodostojnosti e, Europe. I tako da molim i sve klubove da se zauzimaju za to da ta tema ostane među prioritetima, e, prioritetnim temama Europske unije. E, Hvala vam. Gospođa Wolfman je rekla da Amerikanci troše 35% proračuna. Rusi troše tek 15%. Eto, samo sam to htio reći. But they are buying tanks and we are buying reports. Ali oni kupuju tankove, a mi uh, plaćamo izvještaje. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben pro Jahr 182 Milliarden zemlja članica Europske unije daje 82 milijarde eura za obranu. To je mnogo više nego što daje Rusija i imamo gotovo dva puta više vojnika od SAD-a iz razloga koji su već e, objašnjeni zahvaljujući sinergijskim efektima mi imamo na kraju rezultat od samo 15%. To je činjenica. Mi tratimo novac poreznih obveznika. Mi imamo vojske u EU uniji gdje imamo 18% e, troškova za hladni pogon, iako gotovo da ni nema vojnika u tim vojskama. Dakle, to su činjenice na koje sam htio podsjetiti prije nego što završimo raspravu na ovu temu, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Želim još samo reći e, da ćemo u proširenom predsjedništvu još razgovarati o tome e, da li ćemo uopće u buduće stavljati ovakve točke na dnevni red ako ne možemo ovdje postići jednu kulturu e, razmjene mišljenja jer e, to umanjuje vrijednost rada ovog odbora. E, mi radimo izvješća sa 300-400 amandmana, međutim e, ova rasprava je bila nezadovoljavajuća. Mislim da je važno da se vode i ovakve rasprave, da se e, čuju mišljenja zastupnika o raznim temama e, da se naša rad ne svodi samo na pisanje izvješća. Prelazimo dakle na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće delegacije za odnose sa Bjelarus, sa Republikom Bjelarus o posjetu Minsku od 17. do 19. lipnja. Izvolite, ste se vi javili za riječ. Da, mislim da u ovom odboru moramo malo više pažnje posvetiti nekim aktualnim temama. Tako da, što se mene tiče, klub liberala podržava vaš prijedlog. U redu, onda prelazimo da, na četvrtu točku dnevnog reda. To je bila delegacija od osam e, zastupnika Europskog parlamenta pod vodstvom gospodina Codjevskog. To je bio prvi posjet nakon mnogo godina i vjerujem da bi bilo dobro da saslušamo izvješće o tom putovanju, da li je to e, imalo smisla otputovati tamo i na koji način e, se delegacija mogla e, kretati u Republici Bjelarus. Izvolite kolega, imate riječ. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja bardzo Dame i gospodo, hvala vam. Evo samo kratko. Dopustite mi da vam najprije kažem da ste dobili potpuni eh, dnevni red mm, posjete kao i sažetak. Stoga pretpostavljam da znate kako je tekla misija te što je bilo na programu, koliko smo e, sastanaka imali sa e, dužnosnicima, a koliko sa oporbom. Cijeli je posjet prošao vrlo dobro i to prema planu. Nije bilo nikakvih iznenađenja, ni, dobrih ni loših. Što se mene tiče, e, imalo je smisla otići na misiju. Za nas je bilo najbitnije da naglasimo da neće doći do kompromisa. Istaknuli smo problem političkih zatvorenika. Razgovorili smo o memorandumu o, o smrtnoj kazni. Zatim spominjali propise koji onemogućuju funkcioniranje civilnog društva u zemlji. Osim službenih sastanaka, sastali smo se i sa predstavnicima oporbenih stranaka, sa obiteljima političkih zatvorenika, sa predstavnicima e, poslovne zajednice koja posluje u e, Bjelorusiji, te e, sa predstavnicima ostalih političkih i građanskih skupina koje su poznate po svojim aktivnostima i u Europi i diljem svijeta. Ono što je ovdje relevantno jest da je u određenim područjima situacija takva da nam se čini da um, dužnosnici žele s nama eh, razgovarati, recimo o liberalizaciji viznog režima, zatim o usvajanju standarda bolonjske reforme, zatim o stipendijama u okviru programa Erasmus. Doživjeli smo i negativna iskustva. Kad je riječ o groznim uvjetima mm, političkih zatvorenika u zemlji. To smo istaknuli i smatram da moramo nastaviti sa raspravom na tu temu i moramo nastaviti tražiti poboljšanja u tom području. No u ovom trenutku je najvažnije to što će se u jesen održati predsjednički izbori i za parlament je vrlo bitno pod kojim će uvjetima e, ti e, izbori biti organizirani. Eto, to je više manje to, kratak izvještaj e, izaslanstva. Zahvalio bih članovima izaslanstva, gospođi Kalnijete i gospodinu Mamikinsu. Oni su sada ovdje, ali zahvaljujem i svima ostalima koji e, su podržali i mene i pomogli nam u našem e, posjetu u Minsku. Uh, I Hvala vam, predsjedniče. Evo ja bih podijelila neko od svojih komentara. Ovo je moj drugi posjet Bjelorusi ove godine. Prvi puta sam išla sama Sastala se sa ministrom vanjskih poslova, sa predstavnicima oporbe i sa političkim zatvorenicima. I usporedbi sa prvom posjetom moram reći da se situacija s političkim zatvorenicima, bar je to moj dojam, da je situacija znatno gora nego što je bila. Njih troje su pod dodatnim suđenjima i njihove su kazne produljene. Svi znamo i putem istraživanja javnog mjenja i kroz druge izvore da predsjednik, svi znamo da je predsjednik Lukašenko vrlo popularan i to znači da u stvarnosti da se nema čega bojati od oporbe. Oporba je slaba, a nema se čega niti bojati od e, nekolicine političkih zatvorenika koji su u zatvoru. I moj dojam, a i dojam kolege, kolega s kojima sam o tome razgovarala, jest da su politički zatvorenici zapravo njegovi taj, taoci taoci u njegovoj um, suptilnoj igri između Europske unije i Rusije. Zatvorenike drži u stvarno groznim uvjetima i na taj način šalje poruke svojem partneru u Rusiji, predsjedniku e, Putinu, šalje poruku da se nije promijenio, da je još uvijek isti. No ovdje govorimo o ljudima. i oni su tu samo pijuni u šahovskoj igri između Lukašenka i e, Putina. I ja se na time stvarno zgražam. Pogotovo nakon što sam čula činjenice za vrijeme razgovora sa obiteljima zatvorenika. Još jedna stvar koju bih htjela podijeliti s vama je sljedeća. Oporba se boji da će s jedne strane doći do azerbeđajnizacije Bjelorusije, i da oporba i politički zatvorenici da će ih Lukašenko jednostavno zasjeniti i njegovi e, pragmatični interesi. I na kraju, što bih još, još htjela reći, raspoloženje koje vlada u državi je mm, strah da država ne izgubi suverenitet i građani vide Lukašenka kao jedinog jamca, kao jedinog političara koji je sposoban zadržati neovisnost zemlje. i mm, službene osobe u Ministarstvu vanjskih poslova, ali i članovi oporbe su nam rekli, su nam poručili da ne dopustimo da Bjelorusija bude zasjenjena drugim problemima u susjedstvu. Hvala vam. Thank you, I speak Um... Hvala vam, ja ću govoriti eh, latvijski. eto, da ja podijelim svoje misli. Bio sam u Minsku kao pojedinac i mi smatramo da je to i zemlja partner, ali istovremeno i ali istovremeno je teško razgovarati o problemima političkih zatvorenika Razgovarao sam sa članovim obitelji jednog zatvorenika, jedna supruga jednog tog zatvorenika je imala e, nesreću i jedva ostala živa i teško je vjerovati da je to bila slučajna nesreća. I pitanje je zašto oporba, zašto se oporba ne može okupiti i predstaviti jednog e, kandidata. I u principu za početak teško uopće registrirati stranku u stranku u Ministarstvu unutarnjih poslova i čini mi se da u ovom trenutku e, ne postoji mogućnost da se odabere jedan kandidat koji će predstavljati cijelu oporbu. E, Slažem se sa a, tome, sa time da predsjednik Lukašenko ima podršku od 60, i, 60 do 65%, ali pretpostavljam da bi zapravo 99% bilo mnogo bliže Ja sam, smatram da moramo nastaviti razgovarati sa Belorusijom, to je važan korak naprijed. Dobro je ovo što je dakle izaslanstvo, službeno izaslanstvo posjetilo uh, Belorusiju, što je napokon u parlamentu imamo službeno izaslanstvo, to je nešto što već jako puno godina nismo imali, tako da je to jako dobro. I na kraju bih, bih još rekao jednu stvar možemo raditi zajedno s Bjelorusijom, mi u Europskoj uniji, i to na, temama u kojima ne postoji razlika u mišljenjima. Ja sam bio vrlo entuzijastičan o uspostavi laboratorija za sigurnost hrane u Bjelorusiji. Taj je laboratorij opremljen zahvaljujući sredstvima iz Europske unije. I znanstvenici i stručnjaci Mm, u zemlji zapravo vrlo pozitivno ocjenjuju takav e, vid suradnje. E, postoje i drugi oblici suradnje koji su bili također e, uspješni, poput recimo borbe protiv krijumčara drogom, poboljšanje graničnih kontrola, te suradnja sa ministarstvima unutarnjih poslova. Stoga mislim da možemo uh, biti uspješni u našem mm, dijalogu, ali naravno moramo pažnju posvotiti i onim bolnim temama. To je pitanje demokracije koje naravno mora biti na vrhu uh, popisa prioriteta. Hvala gospodine Ostrebićus, imate riječ. Hvala predsjedavajući. Slažem se da moramo držati minimalno razinu dijaloga između sebe i Bjelarusa. Naravno, ali ne smijemo zaboraviti povući se na bilo koji način sa stajališta Europske unije, koji moraju ostati najvažniji. Dakle, to je poput nepriznanja takozvanih izbora u Bjelarusu ili političkih zločina koje je počinio Lukašenkov režim. biti, kada se sastane sa šefom izbornog povjerenstva, to treba imati na umu da se tu radi o vrhunskim manipulatorima. Jer da, to je desna ruka Lukašenkovog režima. Ona je ta koja je zadužena za sve prijevare i takozvana e, nepoštivanja pravila tijekom e, izborne kampanje. Trebamo teško možemo to uopće i nazvati, taj postupak iz, imenom izbora. Kako to možete zvati izborima ako, se, ako nemate mogućnost da se evidentirate kao e, politička stranka, ako ne možete voditi kampanju i nakon svega, nakon izbora, e, oporbenici završe u zatvoru, kao što se desilo nakon predsjedničkih izbora. Dakle, situacija je izuzetno složena. I da, morali bismo održati kontakt s oporbom, iako je jako slaba, rasuta, ali to je upravo zato što se za to svojski potrudio Kašenkov režim, kolege. Ni na koji način ne možemo legitimizirati Lukašenkov režim. Dakle, ovdje doista hodamo na tankom ledu. Doista, ako održavamo kontakt sa e, zvaničnicima Lukašenkova režima, koji su neki evo, e, odgovorni za ubojstvo dvoje mladih ljudi koji su prije par godina e, optuženi za organizaciju nekih događaja koji dokazalo se da nisu krivi, a Lukašenku su trebala žrtvana janja. Dakle, eto, optuženi su i e, stradali ti mladi ljudi, mladi dečki. Dakle, to je jako <laughs> problemačna situacija. Ja mislim da je ovaj dom protiv vođenja sastanaka sa tim e, ljudima iz Donjeg doma, ali eto, to se ipak desilo. Tijekom ovog sastanka smo se susreli sa troje ljudi iz Donjeg doma. Meni se to ne sviđa i otvorno vam kažem ovo sve, ne možemo se sastajati sa e, su imenovani od strane Lukašenka, jer na taj način e, šaljemo krivu poruku e, građanskom društvu. Ono što je potrebno Lukašenku jeste upravo priznanje od EU. unije. Dakle, nemojte zaboraviti da e, tanki led ponekad i puca, tako da bismo mogli propasti u duboke hladne vode. Hvala. E, będę mówił po polsku, bo pan Trojewski mówił po polsku, więc będę mówił po polsku. No, govorit ću poljski s obzirom da je i kolega Zrajevski govorio poljski. Dame i gospodo, kad vidimo ovu raspravu danas, e, koju vodimo danas i vidimo da se raspravlja o Bjelarusu kao da se radi o Severnoj Africi, pa mi smo snishodljivi prema njima, mi hoćemo nametnuti anti-europske vrijednosti Europske unije. Da sam iz Bjelarusa rekao bih sljedeće, ne želim uopće razgovarati s vama, prezirem ljude koji su ukinuli smrtnu kaznu, jer onda oni imaju na svojim rukama e, krv ubijenih ljudi, oni imaju drugačije vrijednosti, morate to shvatiti, ima ljudi koji imaju drugačije vrijednosti od naših, naše vrijednosti nisu univerzalne. I trebamo imati na umu također da mi tjeramo Lukašenka u naručje u zagrljaj Moskve. Izbjegnimo takav scenariju, izbjegnimo, prestanimo ga gurati u zagrljaj Rusije. To je ona prava politička istina iza, koja se skriva iza svega ovoga. Ako vi sami sebe nazivate demokratima, ja nisam demokrat, ali ako se nazivate demokratima, onda morate znati da tri četvrtine društva pos, e, podržavaju gospodina Lukašenka. Dakle, kao demokrati morate to ispoštovati, zar ne? Eto, to je sve što sam imao za reći na ovu temu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Predsjedavajući, dame i gospoda dopustite samo da dodam nešto. Naime, naše izaslanstvo se nije sastalo sa zastupnicima koji su izabrani na ovim zadnjim izborima. Ja sam rekao malo prije da smo vodili računa da održimo ravnotežu između različitih sastanaka i dnevnog reda, dakle susreli smo s predstavnicima vlasti, a isto tako i sa onima koji su predstavljali oporbene stranke, obitelji političkih zatvorenika, građansko društvo, odnosno civilno društvo i druge inicijative koji su se pojavili doživljeni kao neovisni u bjeloruskom društvu. Bilo je istina boljih i loših sastanaka, najteži sastanak, sastanak gdje naše vrijednosti nisu bile zajedničke sa onima s druge strane, bio je e, nacionalni e, e, izborni odbor, ali je važno da i glas Europskog parlamenta da se čuje i na takvim mjestima i čuo se jasno i glasno. Jako je važno da Europski parlament i dalje zahtjeva bolje postupanje prema političkim zatočenicima, zatvorenicima i da se čuje što mislimo o drugim stvarima glede kojih neće nikad biti kompromisa, te da očuvamo kontakt s ljudima tako da bjelorusko društvo i vlasti budu uvjereni da nam je stalo do njihovih inicijativa i do njihove budućnosti. Hvala još jednom. Ispričavamo se, ali ne čujemo predsjedavajuće, jer nije uključio mikrofon. strategy in Jadransko-ionska regija. Ovo izvješće bi možda trebalo promijeniti nakon onoga što se dogodilo tijekom vikenda. Ja ovo ozbiljno mislim. Molim izvjestiteljicu Dubravku Šujicu da uzme riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Evo, kao što vidite, izradila sam mišljenje u ime našeg odbora na strategiju Europske unije za jadransko Jonsku regiju. Isti zadatak imala sam u ime odbora za zaštitu okoliša, kvalitetu hrane i zdravlje. Znamo da je izrađen nacrt izvješća gdje je glavni odbor, odbor za regionalni razvoj i naš gospodin Jakovčić Strategija Europske unije za Jadransku i Jonsku makroregiju ima za cilj omogućiti da 70 milijuna stanovnika ove regije iskoriste prednost suradnje u područjima kao što su promicanje pomorskog gospodarstva, očuvanje morskog okoliša, prometni energetski tijekovi mreže i poticanje održivog turizma. Ono što je naročito važno za aspekta našega odbora, AFETA, je da će ova strategija pomoći potencijalnim državama članicama, odnosno državama kandidatkinjama, pružiti priliku za suradnju s državama članicama i tako doprinijeti integraciji država Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Ovo je prva makroregionalna strategija Europske unije s tako velikim udjelom država izvan Europske unije, a tu su Albanija, Bosna, Hercegovina, Crna Gora i Srbija, a koje surađuju unutar ove regije s državama članicama kao što su Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija. Kao što je poznato bio je rok za amandmane 9. lipnja, pristiglo je 47 amandmana i u srijedu 1. srpnja imamo sastanak e, gdje ćemo usuglasiti amandmane i nadam se da ćemo tu postići na sastanku s izvjestiteljima u Sijeni postići dogovor kako nitko ne bi bio zakinut prilikom kreiranja e, ovih kompromisnih amandmana. Svakako vjerujem da ste ovo mišljenje pročitali. Ograničeni smo brojem riječi, znate da ne možemo, e, zna se koja su pravila za e, mišljenje, tako da nismo mogli uključiti sve ono što bismo željeli, ali nadam se da ćemo to kompromisima amandmanima na kraju usuglasiti. E, u svakom slučaju akcent je na povezanosti, na prometu, na energetskim tijekovima, na zaštiti okoliša, kao što sam i već rekla, naravno na jačanju mira i sigurnosti u jugoistočnoj Europi, ali i na pokušaju e, najučinkovitije primjene svih dostupnih financijskih instrumenata kako bi se ostvario najbolji učinak. Ono što nismo zadovoljni i zbog čega želimo, nadam se to još uvijek možemo ispraviti, da e, ovo izvješće nedovoljno tretira odnose prema gorućem pitanju kao što je pitanje nezakonitih migracija. Obzirom da je to sada aktualno pitanje, mislimo da bi ovo područje migracija moglo dobiti zasebno područje u, ovoj, eh, u ovom izvješću koje, odnosno strategiji koju je izradio gospodin Jaković u odboru za regionalni razvoj. To su pitanja za koje nemamo rješenja. Kao što znate, bavio se i summit prije par dana time. Svi se bavimo svakako migracije, ali i tijekovi kriminala koji prolaze kroz ovaj dio Europe i stoga bi u točki pet pozvala na uvrštavanje ovog dijela o migraciji, kretanju osoba i prekograničnom kriminalu u ovoj europskoj sada regiji e, za europsku jadransko i jonskoj regiji. To bi bile glavne točke na koje bih stavila akcent. Ovdje ste dobili sve e, amandmane u materijalima, tako da imat ćemo još priliku o ovome razgovarati. Naš odbor će glasovati o ovome 15. srpnja, a do tada ako netko još nešto ima dodati, spremna sam na razgovor. Hvala lijepo. not so much for amendments, you might get them. Moskva. Nemoj previše tražiti Gospodine Picula, izvolite. Danke, herr prezident. Herr Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Gospođi Šuici na predstavljenom mišljenju, prije svega o vanjsko-političkoj dimenziji, strateški i geopolitički iznimno važne Jadransko-jonske makroregije, Mišljenja sam kako je u kreiranju ove treće po redu europske makro regije osim financijske, transportne ili energetske iznimno važna upravo i politička dimenzija. Strategija kao što smo čuli za sada obuhvaća četiri zemlje članice i četiri zemlje aspirantice na puno članstvo u Europsku uniju otprilike 70 milijuna stanovnika i upravo njima sudjelovanje u ovakvom projektu zasigurno može i treba pomoći na njihovom eurointegracijskom putu. Međutim, treba kazati da su trenutno opće razlike među svim tim zemljama mnogo veće od samog pitanja članstva u Europskoj uniji. Razlike u ekonomskoj razvijenosti i makrofinancijskim pokazateljima su sve veće, nažalost razlike rastu iz godine u godinu. Pored toga prometna infrastruktura unutar nekih od tih zemalja, ali među njima je iznimno slabo razvijena čemu ova strategija treba posvetiti posebnu pozornost. Za sada je projekt izgradnje Jadransko-Jonske autoceste poticala Hrvatska, ali mi se nadamo da će uskoro i zemlje Europske unije potaknuti taj projekt. Jer Europa se ne može samo načelno politički spajati, već paralelno treba razvijati, graditi i fizičke prometne pravce. Treba k tome dodati da je nedavni stres test pokazao kako bi upravo ove zemlje bile najpogođenije u slučaju prekida opskrbe energijom iz Rusije. Zbog toga posebnu važnost imaju zajednički energetski projekti poput Jadransko-jonskog plinovoda i njegovo dovršenje treba biti jedan od prioriteta strategije jer bi uvelike povećao razinu energetske sigurnosti. Dobro je što smo čuli mišljenje o migrantima i azilantima ali mišljenja sam da je potrebno jasno razgraničiti migratorne tokove od tokova organiziranog kriminala. Istina je kako se oni u nekim slučajevima preklapaju, međutim ne smijemo ih povezivati znakom jednakosti. Nedavne najave izgradnje zida na granici Mađarske i Srbije nisu i ne bi smjele biti rješenje. Ja vjerujem da bi iskorištavanje iznimnog potencijala ove makroregije bez sumnje pored ostalih efekata smanjilo i migratorne pritiske na vanjske granice Europske unije. Nadam se da će u implementaciju strategije biti uključeni svi zainteresirani dionici na jedan transparentan i obokutan način. To bi svakako naprijedilo socijalnu koheziju, ekonomski razvoj i ekološku održivost. Ukoliko u tome uspijemo, Jadransko-jonska strategija će pridonijeti daljnjoj integraciji unutarnjeg tržišta i stabilnosti ovog područja. Zbog toga se veselim nastavku suradnje. Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih u ime ALDE grupe želio čestitati kolegici Šuici na dobrome izvješću, ali jednako tako i kolegi Jakovčiću koji je izvjestitelj Europskog parlamenta za strategiju na jako dobroj rezoluciji, odnosno izvješću. Radi se o vrlo osjetljivome, e, nestabilnome području i svako naša briga Europske unije prema naravno svim regijama europskim, ali pogotovo prema tim regijama koje traže na neki način posebnu pozornost kao što je Jadransko-jonska regija je svakako vrlo dobro došla. Mislim da nemam potrebe ponavljati e, ono što je rekao kolega Picula o važnosti prometnog povezivanja ove regije, ali ja bih želio osobito naglasiti jednu dimenziju koja nije dovoljno naglašena u našemu mišljenju, a to je da ta regija može biti jedan važan pravac za postizanje e, i napajanje Europe energijom, dakle za obogaćivanje dobavnih putova energije Europske unije, Dakle, i to energetsko, energetski put kao i energetsko povezivanje tih zemalja međusobno je jedna vrlo važna dimenzija i volio bih da ta dimenzija važnosti toga područja za dobavu energenata za cijelu Europsku uniju bude više naglašena u našem mišljenju. Hvala lijepa. Gospod predsednik, hvala za besedo. Eh, tudi sam bi se želio zahvaliti gospe Šujici za... Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Ja bih također želio zahvaliti gospođi Šujica na izvrsno izrađenom mišljenju. Također se pridružujem i drugim kolegama koji su govorili o sinergiji i o geopolitičkoj i strateškoj važnosti ove regije. Također trebali bismo raditi na smanjivanju socijalnih razlika, poboljšanju kohezije Zapadnog Balkana i postoji još cijeli niz stvari koje bi valjalo naglasiti, ali ja bih želio naglasiti, e, spomenuti amandman zelenih broj 42 e, tiče se e, kvalitete našeg okoliša a to je područje gdje će ova regija igrati još važniju ulogu što se tiče energetske e, sigurnosti i snadjevanja Evropske unije energijom. Dakle, trebamo podržati istraživanja plina e, u Jadranskom moru i mislim da bismo trebali više poraditi na procjeni učinka E, na okoliš potencijalno tih istraživanja. Također trebamo e, raditi na zaštiti biološke raznolikosti i tu bi e, bila važna, važno zajedničko planiranje i bolja suradnja unutar ove regije. Tako da ne dođe do prevelikog e, oštećenja okoliša. Hvala lijepa što ćete ove teme uključiti u mišljenje. Hvala lijepa. Grazie, <clears throat> presidente. Hvala vam. Ja kao Talijana ne mogu ne biti zadovoljan ovom strategijom kojom se ponovno pokreće analiza zemljopisnog područja koje nam je jako važno. Suradnja sa drugom obalom Jadranskog mora je za nas od ključne važnosti. Htio bih zahvaliti e, izvjestiteljici i izvjestitelju e, Jakovčiću. I još bih e, htio reći ono što su već spomenuli neke kolege i što se odnosi na strukturne nedostatke. Dobro je da se govori o nedostatku povezanosti, dakle što se tiče cesta i željeznica, te da se ponovno razgovara o Jadransko-Jonskom koridoru. Jer upravo će taj koridor imati pozitivne učinke ne samo na mobilnost građana u regiji, već i na turizam kojeg svakako bi trebalo povećati. Što se tiče energetske sigurnosti, tu nisam baš uvijek, tu se ne slažem baš uvijek s onime što je rečeno. Istina je da je ovdje riječ o zemljama koje imaju ranjive e, ekološke sustave, ali isto tako je istina da je dakle uvoz vrlo nizak prirodnog plina, a osim toga učinak na prirodu u usporedbi sa iskopanim plinom, mi se čini da taj omir nije dobar, tako da prema našem mišljenju to nije pozitivno rješenje. Isto tako, ne slažemo se sa vađanjem nafte u e, Jadranu, sa bušenjem nafte u Jadranu, jer bi to moglo e, ugroziti i sektor turizma, budući da je Jadransko more vrlo zatvoreno more, tako da u slučaju bilo kakve nesreće trebali bi e, desetljeća i desetljeća prije nego što se e, more očisti i ponovno prije nego što se ekosustav vrati na svoje prvotno stanje. Zatim isto tako treba insistirati na temi nezakonite migracije, te na kraju bih skrenuo pozornost na fenomen e, islamskog ekstremizma koji je prisutan u nekim od zemljama ovog područja i upravo zbog toga je potrebna veća suradnja i veća sinergija između svih tih zemalja. Sve je to ključno ako želimo pružiti e, odgovarajući odgovor i odgovarajuće rješenje na te prijetnje. Hvala. Hvala lijepo predsjedniče. Evo kad su govorili svi hrvatski kolege pa da ja kažem nekoliko riječi. Prije svega hvala kolegici Šujici na pripremljenom mišljenju, na nacrt izvješća koje je pripremio kolega Jakovčić i gdje je temeljni odbor, odbor za regionalnu politiku i koji govori o Jadransko-Jonskoj strategiji čiji razvoj pratim moram reći osobno evo zadnjih 15 godina. Ovdje je i kolega Picula, mi smo bili skupa 2000. u Ankoni kada je nastajala Jadransko-Jonska inicijativa svojevrsna preteča kao oblik regionalne suradnje država Jadranskog i Jonskog bazena, onoga što je danas EU strategija koja se inspirira kvalitetnim iskustvima makroregionalne strategije prije svega za Baltik, a onda i za Dunavsku regiju. Evo nas nekoliko dolazi iz Hrvatske gdje imamo šansu dati dvije važne dimenzije našem vanjsko-političkom angažmanu, a to je naša Dunavska i Jadranska dimenzija. Ono što mi se čini posebno bitnim, s obzirom da su makroregije svojevrsni novomi u smislu suradnje i modaliteta suradnje, je da stavimo akcent na jačanje upravljačkih kapaciteta. Jer oni su prilično fleksibilni, prilično su e, postavljeni na način da se zemlja koja bude vodila pojedino područje manje ili više angažira. To govorim iz iskustva jer sam bio nacionalni koordinator za Dunavsku strategiju i vidio sam kako je to kada je onaj kome dodijeljeno pojedino područje angažiran, kako je to kad je malo manje angažiran. I tu mi se čini da moramo staviti kao parlamentarci jednu jako važnu poruku, prije svega vladama država članica koje su nadležne da koordiniraju ovaj posao. Drugo je u vanjsko-političkom smislu. E, Jadransko-jonska strategija ima u sebi između redaka i politiku proširenja. Tu nema nikakve dileme E, ne samo zato što su četiri članice EU i četiri su zemlje koje su u različitim fazama procesa pristupanja, nego postoji jedna vrlo jasna i redovito izražena ambicija dviju zemalja koje su naslonjene na Jadransko-jonsku strategiju, a nisu formalno unutra. A to su Kosovo i Makedonija. To su jedine dvije zemlje jugoistoka Europe koje ne spadaju ni pod jednu od ove dvije strategije, ni Dunavsku, ni Jadransko-jonsku i zato mi se čini barem da u ovom projektnom smislu moramo naći određene oblike kako se oni mogu nasloniti jer vodimo računa Srbija nije priobalna zemlja, a upravo sljedništvom Jadransko-jonske inicijative jer je to tada bila zajednička država u kojoj su bili SRJ pa kasnije Srbija i Crnogora, je dobila naslov da sudjeluje u tome i postoji jedna očita diskrepancija formata e, Jadransko-jonske strategije e, koji se osjeti puno više kod onih zemalja koje nisu uključene. Treći aspekt koji mi se čini je gospodarsko, prometno, energetsko, projektno, financijski. Imamo sreću da nam je aktualni povjerenik za proširenje kolega Han, koji upravo radio na razvoju ove strategije dok je bio povjerenik za regionalni razvoj. Sada je to kolegica Kretu. I povezati njihov portfelj znači u biti projektni uspjeh Jadransko-jonske strategije koja mora biti dio šireg mediteranskog angažmana Europske unije i to je ono što mi se čini najvažnijim osobito s obzirom na prijetnje izazove koji se događaju zbog e, nezakonitih migracija, a evo Italija i Grčka su tu prve na udaru, e, Slovenija i Hrvatska zahvaljujući geografiji manje, ali ne znači da će to tako ostati u budućnosti. Evo, zahvaljujem još jednom i kolegici Šuici i kolegi Jakoviću. Dank. Äh, Frau Berichterstatterin, noch einmal das Wort. E, izvjestiteljica još jednom želi riječ? Gospođa Šujica? a ispričavam se, e, previdio sam da je gospođa Sakorava tražila riječ. Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospođi Šujici na izradi ovog mišljenja moram reći da se potpuno slažem sa svime što su rekli kolege prije mene, ali želim reći još sljedeće. Iz ovog mišljenja, odnosno iz e, niza amandmana koji su e, uloženi, moram reći da se ne slažem sa svima e, njima. Dakle, tu je se sada dodaje tema migracije mislim da je to vrlo teško da se to ubacuje u ovu strategiju i s time se ne mogu složiti. Mi već imamo jednu migracijsku politiku Europske unije koja je neuspješna i po mom mišljenju će i ubacivanje tog pitanja u ovu strategiju završiti neuspjehom. Kao što znate, ministri vanjskih poslova i povjerenik Han su se eh, sastali 2.12. i razgovarali o o ovoj problematici i ono što se može naučiti iz makroregionalnih projekata koji postoje pokazuje da se treba koncentrirati na jedan ograničeni broj e, akcija kako bi strategija bila učinkovita i kako bi zemlje e, koje sudjeluju u ovoj strategiji mogle e, na primjeren način sudjelovati i imati koristi od toga. upozoravam na potrebu diferenciranja među različitim e, energentima i smatram da se treba izvjeći izolacija, odnosno e, situacija gdje bi net, neke zemlje bile odsječene od opskrbe. U svakom slučaju moramo postići da prilagodljivost na date okolnosti, u svakom slučaju u sadašnjoj situaciji bi bilo štetno dodati još e, daljnje teme u ovu strategiju. Želite odgovoriti? schön. Pa hvala vam na svim mojim izrečenim e, primjedbama i komentarima. E, ja vjerujem da će sve zajedno, nakon što uskladimo amandmane, da će sve pomoći da izvješće gospodina Jakovčića na kraju dobije ono što smo htjeli, jer ovdje svi živimo na obalama ovog e, prvo poluzatvorenog Jadranskog, a onda i Jonskog mora, kao što je kolegica rekla, i stalo nam je da zemlje koje gravitiraju i pripadaju ovoj regiji e, zaista imaju koristi od ove strategije da ona ne ostane mrtvo slovo na papiru i zato je vrlo bitno čuti ovo što je rekao gospodin Plenković vezano za upravljačke kapacitete jer postoji već iskustvo da očito nisu, da treba ojačati upravljačke kapacitete da bi se ova, da bi se ova strategija zaista i e, provodila. I naravno da ćemo iskoristiti iskustva naših povjerenika i gospođe Kretu i gospodina Hana ali e, po meni e, najbitnije je pojačati infrastrukturu kad budemo imali dobru infrastrukturu a tu se e, prije svega radi o jadransko jonskom koridoru, i tu podržavam možete rekao gospodin picula potrebna je europska pomoć da bi ove države stvarno mogle jer ovaj koridor je već djelomično velikim dijelom izgrađen znači treba ga samo nastaviti raditi puno država je radilo svojim vlastitim sredstvima kao što je to hrvatska izgradila veliki dio ovog koridora kad se radi o, cesto, o cesti, ali mislim i na željeznicu. I stoga je neophodno da se Europa uključi i da Europska unija pomogne sredstvima kako bi ovaj koridor stigao do Patrasa kako je i zamišljen. I onda će i sigurnost i mir i sve će biti puno, eh, puno lakše ukoliko imamo dobru infrastrukturu i ukoliko stvarno kohezija u pravom smislu e, na ovim prostorima zaživi. U ovom trenutku su one zaista različite ove zemlje i treba razmisliti naravno i o Kosovu i o Makedoniji da vidimo koja je to njihova uloga i gdje one zaista pripade, obzirom da imamo Srbiju koja ne gravitira e, Jadranskom moru niti Jonskom, a članica je punopravna ove e, skupine, ove makroregije. U svakom slučaju hvala vam na svim komentarima i vjerujem da ćemo privesti strategiju kraju nakon što e, usvojimo mišljenja ostalih odbora i da ćemo dobiti jedan dobar dokument. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, time smo završili sa ovom točkom dnevnog reda i to brže nego što smo očekivali. Glasat ćemo 14. srpnja odbor 9 će glasati 15. E, rujna, tako da još imate dovoljno vremena za e, predaju amandmana. Mi e, glas, imamo predviđeno glasanje u 18 sati, tako da se bojim da sada moramo prekinuti sastanak. Jer ako su kolege planirali doći na glasanje u 18 sati, onda mi ne možemo početi sa glasanjem prije 18 sati.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 Hvala Meine mm, Dame i gospodo. Sada moramo početi glasati. Hvala vam što ste se vratili na sastanak. Glasat ćemo o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Netko tko je shvatio ovaj naslov sada ima privilegij glasati. Gospođo Lohpiler, da li želite uzeti riječ? Želim samo zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, jako dobro smo surađivali. E, večeras je na, danas popodne na odboru INTA održana prva rasprava o ovom izvješću i čini se da nema e, razlika u mišljenjima. Izvolite. Amerikanci koriste vodu da bi e, mučili svoje zatvorenike. Ne vidim vodu na ovom popisu. Vodka borik. so, let's vote. Počinjemo s glasanjem. Amandman 36 ko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 35 ko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 37 ko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 1 ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 2 i 38 identični su tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 3, odnosno 39, također identični, tko je za, provjera elektronički. Zatvaram glasanje. moramo početi iz početka, nešto nije bilo u redu, dakle ponavljamo glasanje. Zatvaram glasanje. 28 glasova za, 17 protiv, usvaja se. Amandman 3, odnosno 39, ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se četiri odnosno 40, koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 41, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. 42 u dva dijela, tko je za prvi dio, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Tko je za drugi dio, protiv, suzdržan, usvaja se. Provjera elektronički. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 24 za 25 protiv. Odbijeno. To je bio amandman 42. 5. Amandman 5. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Provjera. Zatvaram glasanje. 29 za, 19 protiv, usvaja se 6 koje za, protiv, suzdržan, usvaja se 7 i 43. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 46. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 47. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 8, odnosno 48. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 24 glasa za, 21 protiv, to je usvojeno. Kompromis 1, koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na amandman 10, odnosno 51, koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 52, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 53, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 54 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 55 tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 23 za, 27 protiv, to je odbijeno. 56 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 57 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 11, odnosno 58 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 60 tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 41 tko je 61 tko je za, protiv, suzdržan, Provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 23 za, 26 protiv, to je odbijeno. 12, koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 62, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 13, koje je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 14, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 64. Tko je za? Kompromis 2. Predsjedavajući se ispričava. Kompromis 2. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. 64. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbijeno. 65. Tko je za? protiv, suzdržan, odbijeno. Kompromis 3, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 66, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 72, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 19, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 4, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Provjerit ćemo kompromis 4. Zatvaram glasanje. 29 za, 21 protiv, to je usvojeno. Amandman 20, ko je za? Protiv, Kompromis 5. Predsjedavajući se ispričava. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 22. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbijeno. 29 tko je za, protiv, suzdržan, provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. 24 glasa za, 25 protiv, te odbijeno. 30, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 31, tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. 32 tko je za, protiv, suzdržan, provjera. Zatvaram glasanje. 23 glasa za, 27 protiv, to je odbijeno. 33, tko je za, protiv, suzdržan, to je odbijeno. E, završno glasanje o izvješću cjelini, otvaram glasanje elektronički. Zatvaram glasanje. Izvješće je sa 45 glasova za, 2 protiv i 3 suzdržana usvojeno. Hvala lijepa, čestitam izvjestiteljici. Sljedeći sastanak održat će se 15. srpnja.